Bien. <clears throat> Oh, Ça sonne un peu creux, mais bon. Je pense que minutes, c'est bien. Mislim da smo ipak eh, mogli pričekati pet eh, minuta, ali sada je vrijeme da počnemo jer eh, neću raditi protiv onih koji su ovdje na vrijeme budući da nema posebnih prigovora na današnji dnevni red, barem mi se tako čini, smatrat ćemo ga usvojeni. Nije bilo posebnih priopćenja naše predsjednice koja nas e, moli da je ispričamo zato što danas nije na ovom sastanku. Prelazimo izravno na prvu točku dnevnog reda. Radi se o tome da ćemo proučiti prijedlog izmjene direktive vezano za upravljanje E, sigurnosti infrastrukture na cestama, dakle centralne infrastrukture. Riječ odmah dajem izvjestiteljici Danijeli Ajuto. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući i hvala kolegama koji su ovdje. Znamo kako izgledaju sastanci u ponedjeljak poslje podne. Ovaj tekst predviđa ubrzani kalendar i postupak i htjela bih e, da to tako i ostane budući da smo sada pri kraju saziva, a u našem je interesu doći do usvajanja ovih novih odredaba koje se odnose na cestovnu sigurnost i na sigurnost cestovne infrastrukture koja postoji na teritoriju to govorim i u svijetu podataka koje donosi Eurostat svake godine. Kada je riječ e, o uvodnim razmatranjima, Povišenje sigurnosti cestovne infrastrukture, nažalost, e, je zastalo u posljednjih nekoliko godina i zbog toga treba revidirati ovu direktivu, što je svakako dobar korak kako bi se poboljšala sigurnost cestovne infrastrukture u Uniji i boljim upravljanjem postupaka u zemljama članicama. Početni prijedlog komisije je dobro ishodište, naročito kada je riječ o proširenju područja primjene, čime se dakle to proširuje i na ceste, odnosno primarne ceste ako su iste financirane europskim fondovima. Također, proaktivno želim pristupiti i procjeni rizika, iako smatram da je važno zadržati i neke reaktivne evaluacije. Kada je riječ o sigurnosti infrastrukture, horizontalni i vertikalni znakovi i sigurnost korisnika su svakako ključni elementi koje treba procijeniti i poboljšati. Naravno, treba poboljšati vidljivost vertikalnih znakova, a i treba povisiti minimalne standarde za interoperabilnost kada je riječ o uređajima koji su u auto, e, u samohodnim vozilima i time treba promicati i širenje mreže pametnih cesta. Treba još proširiti rad na nekim pitanjima tako da u odnosu na početni prijedlog ja ću svakako uvrstiti i neke amandmane u sljedećih nekoliko tjedana. Drugo pitanje odnosi se na samu svrhu direktive. Direktiva nosi naslov koji može zavarati jer se u naslovu spominju puta, pitanja koja se tiče sigurnosti cestovne infrastrukture na površini. To je zapravo u tekstu direktive, a u naslovu stoji sasvim drugo. Dakle, to se tiče svih e, odredaba i postupaka nadzora radi poboljšanja sigurnosti vozača, ali ne osvrće se e, baš na E, pitanja koja se tiču stabilnosti infrastrukture, a to je doista bitno kao što smo imali prilike se uvjeriti u slučaju nedavnih e, ozbiljnih događaja u Italiji. Iako se u prijedlogu komisija nije pozabavila ovim pitanjem, u svoj prijedlog želim uvrstiti i neke elemente koji se tiču nadzora nad infrastrukturama, naročito tunela i mostova i to uz pomoć inovativne tehnologije. Još jedan prioritet je zaštita ranjivih sudionika u prometu i dakle polaganje više pažnje na sigurnost pješaka i biciklista i povećanje elemenata cestovne sigurnosti i poboljšanje signalizacije na razini cesta. Također, želim promicati bolje sudjelovanje svih sudionika u prometu u cestovnoj sigurnosti, odnosno predlažem jedan sustav dobrovoljnog označavanja kako bi se ukazalo na postojeće opasnosti i pružilo druge informacije o sigurnosti što mogu činiti i vozila i sudionici u prometu kako bi se smanjio broj nesreća i naravno o tome se treba voditi računa u u okviru procjene sigurnosti i treba osigurati veću transparentnost sudionicima u prometu uz pomoć znakovlja, uz ulice, ali također i pruženjem informacija na internetu. Evo, to je u sažetku prijedlog eh, mojeg izvješća, a sada očekujem sa zanimanjem dalje prijedloge kolega. Hvala. <clears throat> Lijepa gospođo Judo. Gospođe Schmidt nema. E, kolega Deli, hoćete li vi će reći nešto? Vi ste jedini predstavnik Europske pučke stranke. Hvala lijepa. Evo, upravo me zamolio asistent gospođe Schmidt, budući E, da ona nije tu, da ja uskočim umjesto nje, jer eto ona ne može stići na vrijeme na ovaj sastanak, e, pa ću sada pročitati ono što sam upravo dobio. Što se tiče cilja ovog dosijeja, mislim da svatko od nas mora napraviti što god može kako bi se smanjio broj poginulih na cestama. Sigurnost na cestama se u posljednjih nekoliko djesećeća je jako poboljšala. I e, od od 2000. do 2010. godine pao je broj poginulih za 43%, te od 2010. 2016. godine još se taj e, broj smanjio. Ali 2016. godine 200 e, ljudi, 20 e, ljudi je poginulo na cestama u Europi. U svakom slučaju E, to je jako važan cilj, ali ne znači da se Europska unija treba baviti tim pitanjem jer čovjek uvijek pravi greške. Moramo dakle svi e, pokušati učiniti sve kako ne bi e, nakon nesreća, automobilskih nesreća pogibao velik broj ljudi. Postoje e, mreža koliko borbe protiv nesreća na čestama. Međutim, što god se u Briselu odlučilo, uvijek će biti ljudi koji će voziti nepažljivo, gledati mobitel dok voze ili pak previše popiti. Mi, dakle, kao Europska pučka stranka smatramo da nije potrebno da se proširi područje primjene e, samih e, E, e, same uredbe. I e, činjenica je da do većine nesreća dolazi na cestama koje nisu autoceste, zato što jednostavno na autocestama nema pješaka, niti ima nikakvih prijelaza. I zato morali bismo podržavati ljude da koriste autoceste, a ne da jednostavno idu na ceste druge, e, drugog razreda. E, zato će u tom smislu biti izuzetno važno razmotriti kada se bude glasalo o vinjetama na cestama da se vidi što će se o tome napraviti. Dakle, moramo imati zajedničke standarde, a čim uspijemo na cestama uspostaviti e, sustav 3+, bit će sigurnije naše ceste. Prema tome moramo raditi na dobrim standardima za vozila bez vozača. Međutim, ona mogu funkcionirati samo ako postoje dobre norme za vožnju takvih vozila. U protivnom, oni ne bi smjeli niti biti na cestama. a odgovornost za takva vozila ne može se prebaciti na one koji upravljaju cestama. Mi ćemo uložiti amandmane u kojima ćemo upravo to izložiti. Hvala lijepa. A sada za klub e, zastupnika socijalista i demokrata. Ne, gospodin Demes Maker, izvolite. Hvala lijepa. Hvala puno izvjestiteljici Danijelija Juto. Ja ću govoriti zapravo vrlo općenitim e, aspektima, zato što ono što je važno jest e, da je ovo izvješće e, dobro napisano. Sigurnost na cestama sasvim sigurno važna je za sve nas, u svakom slučaju za moj klub zastupnika. Drago nam je jako da se e, broj nesreća na cestama smanjio. Međutim, ipak posljednjih godina došlo je do stagnacije. Moramo to dobro proučiti i zapitati se na koji način možemo poboljšati sadašnju situaciju. Slažem se s visiteljicom da moramo prilagoditi našu infrastrukturu najnovije e, razvoje događaje, na nove tehnologije koje se javljaju, nove vrste vozila se pojavljuju, kao što se mijenja i priroda korisnika cesta. Bolje moramo nadzirati ceste, moramo ih bolje održavati i moramo napraviti praktične pomake u poboljšanju naših cesta. Mislim jednostavno da ne obraćamo dovoljno pažnje na one korisnike cesta koji su ranjivi. Još jedna važna stvar, moramo paziti da ne bismo previše regulirali u našim propisima jer postoje velike geografske i klimatske razlike u pojedinim dijelovima Europe. I e, primjerice oznake na cestama, prometni znakovi često se odnose na različite situacije i različite rizike koje ovise o tome gdje se nalazite. Dakle, moramo obratiti pažnju na to. Moramo se također usmjeriti na mrežu TNT i na velike arterije, e, velike e, prometne veze. Moramo najprije se usmjeriti na to prije nego što pređemo na druge stvari. Ja ću u tom smislu uložiti i amandmane. Svaka žrtva na našim cestama predstavlja ogromnu ljudsku tragediju i e, moramo raditi sve dok ne dođemo do toga da nitko više ne pogijeva na našim cestama. Hvala lijepa. Sada u ime ALDE ja ću govoriti u ime kolege koji danas nije mogao doći na sastanak, pa me zamolio da pročitam sljedeće. Pozdravljam prijedlog komisije o reviziji e, direktive za sigurnost na cestama i njezino upravljanje i podržavam e, prijedlog kojim se želi smanjiti broj poginulih i unesrećenim na prometnoj mreži, cestovnoj mreži Europske unije. Vrlo je važno imati dobru infrastrukturu kako bi sigurnost na cestama bila bolja i treba povezati automatski sustav za, na cestama. E, moramo proširiti predviđe primjene i e, na više od same te, te mreže. To će poboljšati sigurnost na cestama. Međutim, kao što kaže izvjestiteljica, moramo paziti da ne utječemo negativno na razmjernost ove direktive i stoga smatram da se ne treba proširivati područje primjene ove direktive. I e, moramo također paziti da ne stvorimo veće birokratsko opterećenje za države članice, kao što trebamo izbjeći e, preklapanja kada se radi o različitim aspektima vezanim za sigurnost na cesti. Ipak, e, slažem se s inicijativom za nove tehnologije. Hvala svima na suradnji. Hvala gospođa Majsner. I e, sada mislim da se više nitko ne javlja u ime klubova zastupnika. Oprostite, Imam još e, jedno pitanje, ako mi dopustite, gospodine Erike. E, nisam e, se mogao ovim pozabaviti u dubinu, ali zanima me kakva veza postoji između cestovne infrastrukture i obučavanja vozača. Jer iz podataka kojima raspolažemo vidi se da je u cestovnom prometu ljudska greška, ljudski faktor puno bitniji kod uzrokovanja nesreća nego bilo kakva infrastruktura. Dakle, ne znam jesam li to dobro shvatio i povezao. To sve predstavlja dio rasprave koje vodimo, ali izvješće je ovdje usmjereno na infrastrukturu. Postoji ipak veza između prirode i infrastrukture i mogućnosti da dovedu do e, greške te su dvije teme tjesno povezane, govorimo o sigurnosti, a onda infrastruktura predstavlja aspekt te sigurnosti. Ali naravno postoje pitanja vezana i za samu vožnju. Kasnije ću dati riječ gospođi Ajuto koja će nam sigurno tu pomoći. Sad ćemo saslušati ipak najprije gospođu Janidu u ime komisije. Hvala lijepa. E, predsjedavajući, uvaženi zastupnici, hvala lijepo na velikoj podršci koju nam dajete, a to je da se ostvari cilj velikog smanjenja unesrećenih i poginulih na europskim cestama. Vrlo je dobro podsjetiti se odakle dolazimo i gdje smo sada, ali više od 25 tisuća ljudi pogiba svake godine na europskim cestama. To predstavlja 17 ljudi dnevno, što je velik broj ljudi koji nedostaju prijateljima i obitelji. Prema tome, e, hvala odboru TRAN što se želi brzo pozabaviti ovom temom. Mi želimo imati viziju nula, što znači nulti broj poginulih i unesrećenih u nesrećama na europskim cestama do 2050. godine. Naravno da e, naglasak stavljamo na vozila, na korisnike u cestovnom prometu, što su prvenstveno vozači, ali u ovom dijelu se prvenstveno bavimo infrastrukturom. Paket mobilnosti koji je Europska komisija predstavila 2018. godine je, ide za ovim holističkim pristupom gdje se uzimaju u obzir svi čimbenici koji utječu na sigurnost na cestama. U 30% nesreća gdje ima poginulih, infrastruktura je dio e, razloga za nesreću i e, tu smo izmijenili neke elemente. Prvo je da bude više transparentnosti i da se prati upravljanje e, cestovnom infrastrukturom e, i njezinim aspektima sigurnosti. Već o time radi, ali se ne prati toliko kakvi se postupci koriste u Europi, dakle to želimo promijeniti. Nadalje namjeravamo imati, uvesti nove postupke koji će biti proaktivni vezan za infrastrukture. E, ne želimo da do nesreća dođe, želimo procijeniti infrastrukturu prije nego li što do neke nesreće dođe. Nadalje, namjeravamo na sve e, primarnu mrežu cesta proširiti područje primjene ovog propisa, a ne samo na TNT mreže. A sada mi dopustite da se osvrnem na dva elementa o kojima se govorilo prilikom same rasprave. Jako nam je drago da se podržavaju oznake na cestama i prometne znakove. To je ključno, naročito vezano za automatiziranu i autonomnu mobilnost. Danas već postoji određeni stupanj autonomnosti, a tehnologije pomažu vozačima. Primjerice, različita vrsta pomoći koja već postoji gdje vozilo zaista može učitati neke elemente infrastrukture i tako pomoći vozaču. S vremenom ti će se elementi povećati i mislimo da e, tu možemo zaista dobro iskoristiti pogodnosti tehnološkog napretka. Druga stvar o kojoj se govorilo je da se područje primjene treba proširiti i van mreže TNT. E, mi se namjeravamo baviti velikim prometnicama i primarnim e, cestama, a ne da uđemo u male prometnice. Ali naravno autoceste nisu sve u ovome. E, međutim, mreža te, je već najsigurniji dio cestovne mreže. Predstavlja 4% svih prometnica u Europskoj uniji, a e, e predstavlja 8% E, nesreća na cestama, ali ako proširimo područje primjene, došli bismo na 15% pokrivenosti mreže, a pokrili bismo 40% prometnih nesreća. Dakle, malo proširenje područja primjene urodilo bi ugrađivanjem e, velikog broja nesreća Dakle, hvala izvjestiteljici što je podržala taj element prijedloga komisije i što e, se zalaže za e, to da se uključe mnogi prometni znakovi i oznake i što se zabavila pitanjem usklađivanja tih oznaka. E, postoje elementi transparentnosti i informiranja građana u koje se uključuje i mogućnost da sami E, građani prijave probleme koje uoče na cestama. Postoje ipak e, jedan element e, na koji želim privući pažnju vašeg odbora. Gospođa Juto se na njega osvrnula, a to je obveza država članica da održavaju tunele i mostove Razumijemo da ona želi spriječiti probleme do kojih može doći i velike nesreće, ali tu se jako širi područje primjene. E, naravno, dio tog održavanja je u nacionalnim rukama, ali rado bih s vama također govorila o tome kako bi se mogla mogao ostvariti Hvala lijepa. Hvala lijepa gospođo Joanido. A sada dajem ponovno riječ našoj izvjestiteljici, gospođi Ajuto, za e, zaključak. Hvala poštovani kolege i hvala predstavnici komisije na ovim razmatranjima. Više nema kolege Van de Kampa, htjela sam samo odgovoriti na njegovu napomenu. Jasno je da ljudski čimbenik u velikome utječe na nesreće. Naravno, to je nešto što izlazi izvan područja primjene ove direktive, ali sada proširiti na to na infrastrukture koje osiguravaju sigurnost znači da se smanjuje i opterećenje na vozača koji sudjeluju u prometu na cesti i time se smanjuje također i mogućnost ljudske pogreške. Evo, to je još jedan od aspekata sigurnosti infrastrukture. Kada je riječ o svrsi, to je nešto do čega mnogo držim. Naime, treba nastojati utjecati na kvalitetu i na stabilnost infrastrukture. Znam da to nije bilo predviđeno izvornim prijedlogom komisije, ali ja bih predložila da na tome zajedno poradimo jer je ovo dobra prilika kako bismo u to uvrstili neke elemente koje će se na koncu pokazati korisnima. Dakle, trebamo potaknuti zemlje članice na rad bez pretjeranih opterećenja, ali potaknuti ih da preuzmu svoje odgovornosti i odgovarajuće mjeri kako se ne bi ponovile ove katastrofe koje su nam svima poznate. Pozivam vas da podnesete svoje amandmane do 24.10. Znamo da je to kratak rok, ali nadam se da ćemo uspjeti. Hvala. Evo upravo rok moram najaviti. Dakle, možete uložiti amandmane do 25. listopada. Evo ga, napredujemo ako ništa kako sada stvari stoje, završit ćemo u 16.30. Jer što idemo dalje sa sastankom, to ima manje ljudi na sastanku. E, nećemo sada čekati, vidim da je izvjestiteljica e, tu. Sada prelazimo na prijedlog uredbe e, vezano za regionalni fond i kohezijski fond, a izvjestiteljica je gospođa Revo Dalon bonfo Hvala lijepa. Što se ovog izvješća tiče, uložena je stotinjak amandmana. Radi se o uredbi koja govori o sljedećoj inačisti regionalnog fonda i kohezijskog fonda gdje želimo ojačati dimenziju prometa koja je dio tih europskih fondova. Uvjerena sam naročito nakon prvog sastanka izvjestitelja u Sjeni koji smo održali prošli tjedan i koji je jako dobro prošao. Uveren sam dakle da ćemo naći jako dobre kompromisne amandmane u kratkom roku koji imamo. Različiti zastupnici imaju različite pristupe. Neki žele uvesti nove ciljeve tematskih eh, tipa, drugi jednostavno predlažu da se smanji razina koncentracije ili pak čak da uopće ne mijenjamo tekst komisije. Nakon e, što sam predstavila izvješća, čini mi se da umjesto da uvedemo nove ciljeve, možemo naći dobar kompromis ako koncentriranje e, sredstava prebacimo u prvi sektor koji se uglavnom odnosi na digitalne aspekte u Europi a e, cilj e, broj tri se može iz toga e, također kao i cilj broj četiri financirati. Dakle, povezanje Europa, odnosno Europa sa više socijalnih aspekata. Nastavit ćemo dakle raditi na tome, a sljedeći tjedan u Strasburu održat ćemo još jedan sastanak izvjestelja u Sjeni i mislim da će tu odbor za promet zaista moći izraditi dobre prijedloge. Hvala lijepa. Ovo je jako optimistično kao prijedlog. Gospodin Deli i gospodin Van, da li netko želi uzeti riječ u ime Europske pučke stranke? Ne želi. Dobro. Monsieur Deli, vous avez la parole pour yes. Uh, Gospodine Deli, evo izvolite. Da, gospodine predsjedatelju, čast mi je što ponovno zamjenjujem kolegicu Claudio Montero, tako da ću pročitati njezinu poruku. Danas sam speaker. Nekoliko napomena. Kohezijska politika je najveće i najznačajnije sredstvo za ulaganje Europske e, unije, ali s obzirom na rezove na sljedeće programsko razdoblje mogu se produbiti razlike u Europi. Europa mora e, shvatiti koliko su bitni RDF i kohezijski fondovi kako bi se smanjile raznolikosti u Europi. E, osim toga, iz tih razloga izvjestiteljica u Sjeni se zalaže za to da se povećaju ulaganja u zračne luhe naročito u autonomnim regijama, što je predviđeno i u ugovorima i u članku 349. odnosno autonomne regije su devet regija koje zbog e, socijalne, strukturne i gospodarske situacije trebaju uživati posebne mjere, naročito kada je riječ o mogućnostima pristupa strukturnim fondovima. I te regije nadalje kao što je predviđeno sadašnjim zakonodavstvom, trebaju imati dalje instrumente za omogućavanje eh, ispraćivanja kredita poduzećima bez obzira na veličinu dotičnog poduzeća. Osim toga, E, osam od tih devet regija su otočne regije, tako da će te mjere nadoknaditi dodatne troškove koje one zbog toga snose. Također imamo tematsko okrupnjivanje autonomnih regija e, iz članka 3. koje se ne smije provesti. Gospodarska, teritorijalna i socijalna kohezija ostvarit će se jedino ukoliko Unija doista podrži najmanje razvijene regije. Četvrto, kada je riječ o zemljama koje E, dobivaju sredstva iz RDF-a i kohezijskog fonda, e, tematski prijedlozi trebaju biti fleksibilniji i također e, trebaju odraziti ciljeve 1 i 2. Dakle, ti ciljevi trebaju biti značajno niži od onih koje predlaže komisija. Fleksibilnost za regije znači da moraju imati mogućnost izdvajanja sredstava za one ciljeve kojima su potrebna ta sredstva, umjesto da se dodjeljuju minimalna sredstva za tematsko okrupnjavanje za sve političke ciljeve. Istovremeno to bi značilo također i e, manju strogu regulativu i e, provođenje, provođenje više upravljanja. Kada je riječ o prijedlogu područja primjene RDF-a iz članka četvrtog i članka petog za kohezijski fond zalažem se za e, razjašnjavanje tih aspekata i da se da je potpora strukturi izvlačnih luka i sličnim objektima. Dakle, mi sada podržavamo Um, pravac eh, kojim je krenuo izvješće i sljedeći sastanak izvjestitelja u bit u Strasburu. Evo, time gospođa Montero završava sve napomene. Dobro, vidim da iz ECR-a nema nikoga. U ime Aldea. Hoće li se tko javiti za riječ? Da, gospođa Majsner. da, evo govorim u ime kolega te, e, kolege Teličke, tako da sam ja danas spikerica kao i kolega Deli. Evo, Kolegica se zahvaljuje na e, nacrtu izvješća i smatra da e, se napomene izvjestitelja treba podržati, tako da neće također uložiti mnogo amandmana. Podržava također i prijedlog izvjestiteljice da se transportni prioriteti uključe bolje u predložene ciljeve. Prijedlog komisije e, spominje samo e, promet u, političkom cilju broj tri o povezivosti, a, zapravo je tu riječ o prijelazu na čistu energiju i zapravo većina izvješća iz ovoga odbora dijele taj cilj čišćeg prometa i mobilnosti i smatra dakle da e, zbog toga možda nisu prijelazi na druge, na druge vektore uključeni u ovo izvješće i ovaj prijedlog. Također e, se kolega raduje budućim sastancima izvjestitelja u sjeni, no ne slaže se sa jednim prijedlogom e, i on je to već priopćio na, e, na prošlom sastanku izvjestitelja u Sjeni, odnosno je li moguće iskoristiti RDF i kohezijski fond za nabavu željezničkih vozila. Dakle, tu gospodin Telička nije u mogućnosti podržati taj kompromis koji ide u tom smislu. Hvala. Hvala lijepa, e, gospođo Meissner. Mislim da nema nikoga e, ko će govoriti u ime zelenih. E, gospođa Juta se također ne javlja za riječ. A što se tiče kluba zastupnika GUE, nitko. U redu. A predstavnik komisije još nije došao. A ne, oprostite, oprostite. Gospodin Gio, vi ste došli u ime komisije i hvala vam što ste došli. Hvala. Tri kratke napomene. Odnose se na naravno, nacrt mišljenja i tu želim zahvaliti i izvjestiteljici. Dakle, kada je riječ o sadržaju koji predlaže komisija u članku drugom kada je riječ o konkretnim ciljevima i u članku četvrtom kada je riječ o području primjene. Naša je namjera bila izući pouke iz prethodnog programskog razdoblja i zadržati opis ciljeva u području primjene što kraćima i što jasnijima kako bi se osigurala što bolja fleksibilnost u programiranju, a također kako bi se izbjeglo i ono što se dogodilo u prethodnom programskom razdoblju kada smo imali predugačke opisne popise mogućih sadržaja umjesto kraćih i jasnih ciljeva. Evo, to je bila naša namjera. Nadalje, Druga napomena odnosi se na ono što smo htjeli postići tematskim sažimanjem ili okrupnjavanjem Dakle, mnogo se raspravljalo o tome treba li se to primijeniti i na nacionalnoj razini ili treba li to ostati kao što je sada na regionalnoj razini. Komisija smatra da Uz ovakve postotke tematskog okrupljavanja na nacionalnoj razini omogućuje se veća fleksibilnost na regionalnoj razini jer onda se ne mora svaka regija držati sadašnjih postotaka, a to je zapravo sada slučaj koji se vuče još iz prethodnog razdoblja. Dakle, predlaganjem druge razine za ta tematska okrupnjavanja se omogućuje i e, odstupanje između regija. Također, drugo pitanje koje se tiče tematskih područja je sljedeće i pri tome želim naglasiti da se europska sredstva trebaju usmjeriti na glavne europske prioritete, a to su suzbijanje klimatskih promjena i inovacije. Tu postoji i dovoljno prostora za fleksibilnost u prijedlogu i za usmjeravanje tih sredstava i u druge regije, u druga područja, no kako bismo imali najviše koristi od tih sredstava želimo usmjeriti ta sredstva uglavnom u klimu i inovacije. I na kraju moram napomenuti nešto u vezi sa dosljednošću i sa usklađivanjem sa europskim prioritetima. Dakle, mi smo u članku šestom nastojali E, se, ako to tako mogu reći, uskladiti sa negativnim prioritetima. Dakle, kada je riječ o izuzećima u članku šestom, time se zapravo nastojimo uskladiti sa europskim političkim usmjerenjima u vezi sa otpadom ili široko pojasnim internetom, a isto tako nastojali smo izući određene pouke iz prethodnih iskustava, dakle zato imamo izuzeće koje se tiče infrastrukture zračnih luka, a to se temelji na negativnim iskustvima iz prošlosti, naročito eh, zbog eh, izvješća revizorskog suda od prije dvije ili tri godine i time zapravo želimo i učiniti cijeli prijedlog komisije dosljednjim eh, za sljedeće razdoblje. Hvala. Hvala puno predstavniku komisije. Ako izvjestiteljica nema ništa protiv, gospođa Monta ipak tražila riječ. Um, evo, možemo izuzetno i dopustiti da se uzme javi e, riječ. Pa, htjela sam e, samo reći da se uvelike slažem sa prijedlozima izvjestiteljice. I ja sam htjela naglasiti to da se trebamo više okrenuti regionalnoj dimenziji više nego nacionalnoj dimenziji, naročito kada je riječ o zadavanju prioriteta. E, u Europi postoje velike razlike između država članica, a i unutar samih država članica između regija. Dakle, i fondovi trebaju to pratiti. Zatim, kada je riječ e, o prometu, moram reći da se ne slažem e, s time da se penaliziraju regionalne zračne luke. Moramo biti prisutniji na teritoriju, naročito u onim područjima koje nisu toliko povezana, a trebamo rasteretiti glavne zračne luke. Dakle, ako se ide protiv e, toga cilja, onda se ne vodi računa o tima unutar Europske unije i o našoj prisutnosti na teritoriju, a mi zapravo trebamo izbjeći povećanje gustoće prometa u najprometnijim područjima i zbog toga smatram da bismo trebali zapravo bolje podržati regionalne zračne luke i udaljenije regije, ne samo najudaljenije regije. Dakle, kako bismo pružali usluge, moramo to činiti kako bismo osigurali i rast, i rast turizma, jer tome svjedočimo i u posljednjih nekoliko godina. Da, možemo se držati ono što kaže revizorski sud kada je riječ o iskrivljenjima koje treba izbjegavati, ali kada sagledamo drugi aspekt, odnosno turizam, a to je ono čime se i ovaj odbor bavi, Dakle, dolazak turizma u udaljenija područja omogućio je također i povezanost tih e, područja i to je omogućio također e, i e, razvoj jedne gospodarske djelatnosti koja je treća po u Europskoj uniji koju svakako treba podržati. Hvala. Hvala lijepa, gospođo De Monte. Za kraj dajem i Revodalon. Hvala. Prije svega iako izvjestitelji e, tri kluba e, ecrg i Zelenih nisu bili danas ovdje, e, s njima ili predstavnici tih, tih klubova smo na sastanku izvjestitelja u Sjeni vodili vrlo dobru diskusiju. Ono što je važno za Europski parlament je da zaista stavi naglasak na regije kako bi regionalne i lokalne vlasti mogli imati mogućnost da izravno utječu prilikom donošenja stajališta, ne da se sve donosi isključivo na razini e, država. Po prvi puta euro zastupnici izravno surađuju s regionalnim vlastima, a također tu surađujemo i s Europskim odborom regija i namjeravamo dakle staviti naglasak na ove e, aspekte. Sve što se odnosi na ultraperiferne regije, najudaljenije regije Europske unije, e, moram reći da to itekako podržavam, treba napraviti sve što se može u tim najudaljenijim regijama Europske unije. Što se pak tiče kupovine materijala, to treba držati u određenim okvirima. Zašto? Zato što vrlo često e, taj vozni park moraju kupovati upravo te najudaljenije regije jer je to vezano za lokalni promet i zato im treba dati pomoć. Sljedeći tjedan na sastanku izvijesta u Sjeni mislim da ćemo zaključiti ovu temu i vrlo e, ćemo biti ambiciozni i tražiti da damo veliku pomoć regionalnim vlastima i u sektoru prometa. I skoro sam zaboravila, ali isto vrijedi i za infrastrukture vezane za zlakoplovstvo. Te regije moramo gođer pratiti i dati im pomoć kako bi zračne luke bile one e, kojima će upravljati regije i e, države, a ne da te strukture budu u rukama e, vlasnika izvan Europske unije. Hvala lijepa gospođo Revo Dalon. Glasat ćemo na odboru 15. studenog. A do onda će se e, već i tekako dovršiti rad na ovoj temi. Za razliku od željeznice mi dolazimo danas dakle unaprijed a ako se ne varam ovdje je s nama i predstavnik revizorskog suda pa bismo dakle mogli nastaviti s radom i zamoliti predstavnika revizorskog suda da nam predstavi e, rad na, po pitanju jako brze željeznice. Hvala lijepa gospodinu Heriksu koji dolazi u ime revizorskog suda koji će nam predstaviti rentabilnost i održivost e, pruga e, koje su u sustavu e, vrlo brzih željeznica u eu uniji.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 Ovdje ćemo sada promijeniti reputaciju željeznica i krećemo sa prezentacijom vezano za mrežu brzih vlakova. Ja ću reći nešto o najvažnijim prijedlozima, a nakon toga smo ovdje spremni odgovoriti na vaše pitanje. Zašto smo proveli ovu reviziju? Pa tu postoji rizik vezano za financijsko upravljanje i to se bazira na tri E, ekonomija, učinkovitost i djelotvornost. Znači možemo govoriti o visokim troškovima, kako u apsolutnim iznosima i u iznosima koji su prikazani potom, pomoću kilometara kad se radi o e, vlakovima velikih brzina. I tu je bilo i kašnjenja i prekoračenja troškova a djelotvornost je smanjena. Nisu ciljevi postignuti vezano za učinak na okoliš transporta i isto tako smanjenje zagušenja. Uz ove rizike od 2000. do 2020. Ja, to je bilo važno pitanje na Europskoj razini. Europska komisija utrošile 23,7 milijarde u to područje i 4,4 milijarde eura da bi uspostavila sustav upravljanja e, željeznicom samo vlakova velike brzina. Sve to je 62% tog upravljanja bilo je podijeljeno i kako pogledate ovaj dijagram vidite kako je podijeljeno to sve između zemalja, država članica i vidi se da je gotovo pola tojih sredstava koja su bila dostupna, 47,3% je potrošeno u Španjolskoj, gotovo 11 milijardi eura. To je bilo nakon što znači da Španjolska danas ima drugu najveću mrežu e, brzih vlakova u svijetu nakon Kine. Isto tako analizirali smo deset linija brzih vlakova i četiri poveznice prekogranične i oko 30 projekata koji se sufinanciraju od EU od 2015. Sa ovom revizijom analizirali smo više od 5000 km, što je oko 50% ukupnih e, pruga za brze vlakove. Na ovoj karti vidite zeleno područje, zelene zemlje članice gdje smo provodili našu reviziju. Njemačka, Španjolska, Francuska, Italija, Austrija i Portugal. Znači ovih šest država članica zajedno imaju 26% sredstava su dobile od Europske unije i stoga i tu je, pa je to značajan uzorak. Naše primjedbe odnosile su se na strateško planiranje i donošenje odluka, ali vidjeli smo da nema dobrog dugoročnog planiranja na razini Europske unije. Isto tako nije bilo uvjerljivo ono što se radili. Prema tome, ovaj plan da se utrostruči dužina ovih pruga za brze vlakove nije nešto što se neće uspjeti ostvariti do 2030. Niti komisija, niti koordinatori nemaju pravne instrumente da bi mogli donositi odluke koje su potrebne da bi se ostvarili prekogranični projekti. I ima, treba isto tako imati na umu da se ne može ni osigurati da države članice stvarno izgrade ono što su obećale izgraditi. tako da ne možemo računati da ćemo imati jednu stvarnu europsku mrežu brzih vlakova. Što se tiče naslova našeg, našeg izvješća, možemo reći da se tu zapravo radi o jednoj nepovezanoj kombinaciji, jednom pečvoku pruga za brze vlakove, imamo četiri međunarodne poveznice, što znači da je mala dodana vrijednost na europskoj razini kad se analizira ovo financiranje, sufinanciranje od strane Europske unije. Prvi primjer je pruga Minhen-Verona preko prelaza, Brenerskog prelaza. Tu vidimo da je period planiranja i rasporeda u različitim državama članicama bio drugačiji, tako da je, da je bilo zagušenja i to će se i nastaviti prije nego nego se ostvari povrat te velike investicije. Prema tome imat ćemo 1,8 milijarda eura je odobreno, će biti do tada odobreno od strane Europske unije. E, što se tiče Portugala i Španjolske i poveznje, tu je planirana isto tako poveznica između Lisabona i Madrida sa brzim, brzom prugom gdje se opet radi o 406 milijuna eura. 436 milijuna eura do od 2016. 2017. Na portugalskoj strani počela je izgradnja, a na španjolskoj strani zaustavljena je izgradnja šest km prije granice, što znači da nema prekogranične povezanosti brze pruge za vlak između Španjolske i Portugala. Tako je, vidite još primjere gdje nema povezane mreže, nego se radi o nepovezanim segmentima mreže brzih vlakova u državama članica. Prema tome možda bismo morali sada predložiti neke prijedloge gdje trebamo naglasiti da se trebaju raditi realistični planovi koji se mogu provesti, treba se koncentrirati na segmente e, pruga za brze vlakove koje prelaze granice, treba kreirati treba raditi na uredbama koje će osigurati da se napravi europska mreža brzih vlakova i da se projekti dovrše kako bi se ti ključni koridori stvarno ostvarili. A što se tiče e, uredbe o instrumentu za povezivanje Europe, treba se uspostaviti snažnije instrumente provedbe koje će se, na kojima će se raditi zajedno sa državama članicama kako bi se ubrzalo sposobnost država članica da ispune ono što su obećale u okviru tog instrumenta. Što se tiče drugog dijela, a koje se odnose na pripremu projekata, ima nekoliko problema koji su ovdje definirani, ustanovili smo da, da, postoji, da, je niska kvaliteta ocjene stvarnih potreba u državama članicama za brze vlakove. Donošenje su odluke, na razini država članica koje su se uglavnom bazirale na čisto političkim odlukama umjesto da se analiziralo, eh, da se radila analizera troškova i koristi na pravi način. I to, nažalost, nije izuzetak gdje je to trošenje bilo neučinkovito, nego je to više pravilo. Bilo je puno kašnjenja u e, građevinskim radovima jer nakon deset godina pola od tih e, linija koje smo mi, gdje smo proveli reviziju, recimo između Milana i Venecije, i isto tako vidimo da su troškovi premašeni do iznosa od 80%. Tako da agregatni troškovi znači su premašeni za iznos 80%, što očito najviše utječe na nacionalne proračune, ali infrastruktura za mreže visokih, e, visokih velikih brzina vlakova je, je skupa. Kad se govori, govorimo o 25 milijuna eura po kilometru. Prema tome, tu vidimo visoke troškove, izračunali smo isto tako i troškove po minuti skraćenja eh, putovanja i tu se radi o 90 milijuna, što je stvarno veliki broj. Moramo i to znači uzeti u obzir. Isto tako smo vidjeli da prosječna brzina tih jako brzih e, pruga za vlakove se koristi samo se koristi u razini od samo 45% kapaciteta. Prema tome imate vrlo brze vlakove, ali oni uglavnom nisu nužni. Tu postoji znači veliki potencijal da se ne ostvari sve ono što je Tu govorimo o milijardama eura. A postojeći konvencionalni e, vlakovi mogli bi se unaprijediti sa iznosima. Imamo primjer za to u Italiju, a možemo naravno gotoviti o pozitivnom. To je recimo Trsta i Venecije, gdje je originalni plan izmijenjen i donešena je odluka da se popravi postojeća mreža. I na taj način je se uspjelo smanjiti E, skratiti putovanje za 10 minuta, a istovremeno se uštedjelo veliku količinu zapravo 5 do 7 milijuna. Želimo zato vas potaknuti da razmišljate o tome da nisu nužne svuda te mogućnosti povezivanja sa vlakovima velike brzina, pa bi preporuka komisiji bila da se kad se dogovori e, sufinanciranje treba se određene uvjete definirati, posebno kad se radi o željezničkim vezama e, prugama velikih brzina, to trebaju biti strateški prioriteti koji će se, gdje će se definirati prioriteti, a isto se tako mora omogućiti konkurentnost na prugama kako bi se postigli odgovarajući rezultati. Važno je isto tako pojednostavniti izgradnju prekograničnu vezano što se, posebno što se tiče međunarodnih tendera koji su previše komplicirani, zahtijevaju previše vremena i sve bi trebalo organizirati na način da se riješi na jednom mjestu jer ima puno formalnosti koje treba provesti i mislim da bi to bilo korisno jer tu znači ima velika mogućnosti unapređenja kad dođemo do sad dolazimo do sljedećeg dijela gdje smo pokušali e, vidjeti kako građani vide usluge koje bi htjeli imati vezano za e, cijene, trajanje putovanja i koje imaju mogućnosti kad e, žele kupiti i rezervirati kate i očito brzi vlakovi su brži od konvencionalnih vlakova, ali još uvijek se ne mogu usporediti sa, treba ih usporediti sa cestovnim prometom, a ako gledate recimo kad imate opciju da putujete vlakom ili cestom. Brzi vlakovi jesu konkurentni čak i avioprometu i to naravno ovisi o broju mogućnosti povezima. Što se tiče kupovanja karata, shvatili smo da je na željeznici to to puno gore nego kad se radi o avioprometu. Što se tiče podacima, vezano za točnost i o zadovoljstvu kupaca, to su pitanja koja su važna za evropske građane i ustanosili smo da tu nema visoke razine standardizacije e, zadovoljstva i tu imamo preporuku komisiji da treba tražiti rješenje kako bi imala jedno jedinstveno e, rješenje za kupovanje, za kupovanje karata koje bi bilo na raspolaganju kad se radi o mreži brzih e, vlakova. Isto tako treba imati informacije o točnosti i zapravo sve ono što je potpuno normalno kad se radi o prometu. E, održivost, učinkovitost, djelotvornost. Isto tako, e, isto mora se reći da je niska razina troškovne učinkovitosti i održivosti. Dakle, nakon što je su, su dovršene određene, određene e, pruge, ustanovilo se da je manje putnika na tim mrežama i da se taj broj puno niži nego što je bilo e, standard koji je ustanovljen, koji je ustanovljen na razini na akademske zajednice gdje se govorilo da treba biti 9 milijuna stanovnika, e, putnika na godinu a brojevi koji su stvarno ostvareni puno su niži. 50% čak u nekim slučajevima, što znači da sufinanciranje se koristi na neučinkovit način i nije djelotvorno. Što se tiče ovog drugog pitanja, analizirali smo područje obuhvata, odnosno vezano za E, poveznica gdje nije bio dovoljan broj mogućih korisnika željezničkog, transporta i da bi se održalo stvarno dijelove tog sustava koji je građen. Isto tako e, postoji nedostatak u interoperabilnosti između mreža tako da imate 11 tisuća nacionalnih uredbi koje su na snazi u pojedinim e, zemljama iako je preporuka da se pokuša postići interoperabilnost i nema dovoljno e, konkurentnosti koja bi bila prekogranična i bez prepreka vlako, postoje prekidi na granicama između Italije i Francuske, između Austrije i Francuske. Znači, dobije se na vremenu kad se koristi brzi vlak, ali se zatim izgubi vrijeme na granici. I zatim, korištenje željeznice su, ne, su pristup je kompliciran, nema slobodnog pristupa u različitim zemljama, vidimo to u Italiji, u Francuskoj posebno. Trebamo znači početi e, uspostavljati više konkurencije kad i uvoditi nove druge transportne tvrtke. I tu se, to se pitanje pojavlja. Isto tako postoji nedostatak i jak, nedostatak i jakih regulatornih vlasti kako bi se u tom sektoru ostvarila jasna konkurencija. Iz, i zadnje tri e, primjedbe odnose se na sljedeće. Komisija mora napustiti sve, mora ukloniti sve tehničke administrativne barijere, mora se pobrinuti da države članice stvarno provode europske uredbe. Nakon, isto tako trebaju dati podršku konkurenciji. Trebamo i omogućiti konkurenciju između pojedinih eh, prijevoznih tvrtki i moramo uzeti u obzir što je važno, a to su koji će biti eksterni vanjski troškovi. Dakle, dame i gospodo, gospodine predsjedavajući, to su bile primjedbe koje sam s vama htio podijeliti, a sad ću rado odgovoriti na vaša pitanja. Hvala lijepa. Da, ovo je dosta eh, nevjerojatno. Riječ ima gospodin Van de Kamp. Da, govorit ću nizozemski, vaš je njemački bio toliko brz. Tako da je bilo doista naporno vas pratiti. Evo, sada konačno prelazim na nizozemski, ovo je bilo na njemačkom, ali sa nizozemskim sam ipak sigurniji. Dakle, gospodine predsjedavajući, hvala. To sam već znao reći prije. Revizorski sud Europske unije dolazi na naš rad kao šlag na tortu. Mi izrađujemo niz amandmana, prijedloge, dobivamo krasne prijedloge i od Europske komisije, ali nakon toga dolazi kritička revizija revizorskog suda i na tome mu zahvaljujem jer time sud poboljšava naš rad. Imam sedam pitanja. Prvo, od uvijek mislim e, da su TNT mreže povezane i sa pravcima velikih brzina, ali možda sam to pogrešno shvatio. Dakle, ako ste na TNT pravcu, onda imate i velike brzine kada je riječ o željeznici. Ne znam je li to automatski zaključak, ali iz onoga što vi govorite, čini mi se da postoji neka razlika. Dakle, što je zapravo na stvari? Zatim, drugo pitanje odnosi se na sudjelovanje nacionalnih eh, tijela. Koliko shvaćam, TNT mreže nisu uvijek eh, popraćene od strane nacionalnih vlasti, odnosno te ih vlasti ne prihvaćaju što zvuči čudno. Zapravo mi u to ulažemo milijarde, a onda to zemlje članice zanemaruju i to izaziva moju zabrinutost. Treće pitanje odnosi se na nešto što stoji u vašem izvješću, odnosno pravci velikih brzina ne moraju svugdje postojati bilo bi korisno u tom smislu već e, i poboljšati tradicionalne linije, da linije velikih brzina jesu prestižne, ali možda bi komisija mogla dati prednost ovima drugima i tu bi ona mogla intervenirati. Zatim sljedeće pitanje odnosi se na pravo glasa o ovom predmetu. Naravno, moderno je svim građanima dati takvo pravo glasa, ali to može dovesti do ogromnih kašnjenja. Ne bi li se to možda moglo malo više strukturirati, odnosno to govorim sa zadrškom da se to malo ograniči. Da, istina je u Kini su stvari malo drugačije, ali oni su vrlo često vrlo učinkoviti. To je možda jedno tabu pitanje, ali ću ga svejedno postaviti. Zatim, gospodine predsjedavajući, nevjerojatno je da je još 2010. godine postajalo 11.000 nacionalnih e, propisa, a još dan danas imamo 18.000 takvih propisa. Dakle, što se učinilo ovih e, proteklih 7-8 godina? Zatim, zakonodavci. Nije li ERA nadležna agencija? Koja je zadaća te Europske agencije za željeznice u ovom kontekstu? Mi smo mislili da bi ta agencija trebala dati usmjerenje. I na kraju šlag na torti, odnosno otvaranje francuskog tržišta velikih brzina. Jeste li čuli nešto o tome? Čini mi se da Francuzi zatvaraju to tržište, ali ono bi zapravo trebalo biti otvoreno. A to bi trebalo biti i posljedica četvrtog željezničkog paketa. Hvala lijepa gospodine Vandekam, gospođa Jala Sender. Hvala. Već smo imali prilike razgovarati o ovom izvješću s gospodinom Heriksom i on zna da se ja baš s njime ne slažem. On je član Austrijskog suda i već je bio izradio vrlo slično i kritičko izvješće u vezi sa Brennerom a u ovom izvješću je još što što nadodao. No meni se čini da su se stvari uvelike promijenile jer sada, naročito nakon Pariškog sporazuma, znamo da nastojimo ostvariti jednu europsku željezničku mrežu za putnike i robu i to nastojimo ostvariti svim silama jer inače će teško biti ostvariti takvu cestovnu mrežu, dakle za automobile ili kamione. Jer čini se da je to ono što nam se predlaže ili da to bude zračnim putem. Čini mi se da tu ima nekih proturječnosti u izvješću. Odnosno zapravo u glavnim crtama čini se da je velika brzina daleko korisnija i isplativija od zračnih pravaca. Dakle, barem se tako čini iz izvješća. Gospodine Heriks, e, meni se čini da vi imate već određene predrasude protiv e, velike brzine kada je riječ o Brenneru naročito, ali kada revizorski sud spominje udvostručenje pravaca, primjerice to je ono za što se odlučila Španjolska na samom početku, ili kada spominjete moguće korisnike, dakle 15 minuta automobilom, to za kratke, kratka putovanja. Jer ne znam zapravo na što tu mislite. Zatim 369 e, milijuna eura. Pa jeste li vodili ovdje računa o terenu ili ste uzmjeli jedan, uzeli jedan opći prosjek i onda ste to primijenili na e, sve vrste terena? Zatim, 11.000 propisa. Dakle, 2018. godine je li Revizorski sud e, uze u obzir željeznički paket, sve ono što su izradili i parlament i komisija u smislu pojednostavljenja kako bi se omogućio i prijelazak granica. Hvala, gospođa Juto. Hvala. Ovo nije toliko pitanje koliko jedno moje razmišljanje. Ako sam dobro shvatila, Čini se da se ovime brojčano dokazuje da zapravo željeznica velikih brzina nije uvijek potrebna i da studije koje su provedene u prošlosti kada su TNT mreže zacrtane da budu upravo pravci velikih brzina, dakle da zapravo te studije sada treba u velikom broju slučajeva revidirati. Jer ako imamo manje od 50% predviđenih putnika, onda je riječ o lošoj iskorištenosti tih mreža koja je daleko ispod očekivanja i ta sredstva koja su se uložila i koja će se još ulagati trebaju se opravdati konkretnim eh, analizama troškova i koristi koje će ujedno biti realistične i trebaju te analize pokazati da su te mreže doista na dobrobit ljudi. Dakle, ne možete eh, dokazati jednom eh, građaninu da kako bi se nadoknadila jedna minuta trajanja putovanja da se trebaju trošiti milijuni eura. E, to postaje smiješno. No ja ne znam inače kako bih e, građanima opravdala tu potrebu da se izdvajaju tolika sredstva kako bi se skratilo putovanje za jednu minutu. Dakle, moje bi pitanje moglo biti sljedeće. Što se čini kako bi se promijenio taj pravac kada je riječ o pravcima velikih brzina. Dakle, hoće li ovo izvješće ili druge studije dovesti do jedne sveobuhvatne revizije toga? Prije nekoliko mjeseci je i sama povjerenica Bulc govoreći o trećem paketu za mobilnost spomenula i to da se mogu razmotriti i novi zahtjevi vezano za mreže, odnosno da bi se trebalo uzeti u obzir i nove aktualnije procjene kako bi se izmijenio naš pristup ovim ulaganjima. Dakle, koji će korak uslijediti nakon ovih analiza koje su obavljene? Hvala. Hvala. Grazie Presidente. Anch'io una domanda e alcune Gospođa De Monte. E, hvala. Ja imam jedno pitanje i neka razmišljenja. Dolazim iz Forlane i Lujinske krajine i vi ste e, ispravno spomenuli i poboljšanje veze između Trsta i Venecije što donosi ekonomske koristi, ali tu postoji druga strana medalje, odnosno stanovnici moje regije se iz, osjećaju isključenima iz naše nacionalne mreže velikih brzina i osim toga tu imamo i prekide u protoku prometa jer damo da nema velikih brzina, imamo druge vlakove i upravo u Veneciji prekida se taj pravac i to predstavlja određenu prepreku u razvoju mreže. Dodala bih također da je riječ i o prekograničnom području i stoga proizlazi iz moje pitanje. Koje tu učinke imamo? Dakle, imamo gospodarske prednosti, ali kakvi nedostaci tu mogu postojati u smislu nedostajućih poveznica. I naravno nema nikakve sumnje da postoji zračna mreža, odnosno zračna veza, to udvostručuje na neki način e, ovo putovanje željezničkim e, pravcem. Dakle, tu bismo trebali o tome razmisliti, no kada je riječ e, o javnom prijevozu, riječ je o tome da se pruža usluga, a ne da se vodimo isključivo o financijskim razmatranjima. Osim toga, zanima me, je, smatrate li mogućim e, da se vodi računa i o ekološkim koristima, jer kada mi pružamo jednu učinkovitu uslugu, kada je riječ o velikoj brzini, nudimo mogućnosti smanjenja emisija zahvaljujući e, korištenju željeznice umjesto upotrebi automobila. Osim toga, ovo smanjenje broja putnika možemo pripisati ne toliko neprivlačnosti željeznice, nego činjenici da gospodarska kriza onemogućuje mnogim ljudima da se koriste uslugom tako visoke razine, koje je dakle toliko visoke razine, naročito u odnosu na javnu prometnu mrežu. Hvala. Hvala lijepa, gospođo Monte. A, e, dopustite mi da za kraj i ja kažem e, par osobnih razmišljanja o tome. Prva e, primjedba vezana za interoperabilnost sustava i e, samih normi. Europska željeznička agencija radi na tom pitanju, ona prikuplja dakle, informacije. 11.000 propisa je ogroman broj, a ipak imamo e, raspored toga da se smanji broj tih propisa, dakle na tome se radi i napreduje. Sada par pitanja. Možete li nam najprije reći malo preciznije o e, elementima željezničke infrastrukture, e, mostova primjerice. A jedna stvar koju uopće ne vidimo u izvješću revizorskog suda, to je amortizacija infrastrukture. Na koliko se ona vremena računa i e, kako se gleda na povrat ulaganja. jer amortizacija i povrat ulaganja su međusobno vezani, ovisi da li su, mogu biti dulji ili kraći i tako se također izračunava i e, sam trošak e, funkcioniranja. Kako vi računate te e, troškove funkcioniranja mreže? Da li s godine na godinu ili povezujete to sa troškom amortizacije? Treće postoje međunarodne veze na, dakle, pruge, vrlo brze pruge koje su zaista izuzetno uspješne. Uopće o tome ne govorite. Franšiza poput Talisa ili poput Eurostara su nešto što mislim da predstavljaju kako komercijalni uspjeh, tako i vrlo e, popularne pruge i to govorim iz osobnog iskustva. A što e, također govorite o toj srednjim velikim brzinama? Dakle, kapaciteti određenih linija, određenih pruga gdje se može voziti brže od 200 km na sat, a da se pritom ne postignu brzine od preko 300 km na sat. Kako možete to povezati s amortizacijom i troškovima? i e, hvala eto da nam kažete više o e, tom sustavu jer treba napraviti nekih poboljšanja i možda ipak treba unijeti neki europski element, zalagati se za interoperabilnost. A e, vidimo dobro da su upravo najveći uspjesi oni koji idu kroz više zemalja, bilo da kreću iz Njemačke, Nizozemske ili Francuske. E, Fra Španjska je pomalo žrtva e, prelaska preko Pireneja, ali uvjeren sam da će se jednoga dana u tome uspjeti. Eto, imate puno pitanja na koje očekujemo odgovor. Šeste äh, dame i Herren Abgeordneten, äh, in der Tat viele Fragen. Ich hoffe, dass Hvala lijepa. Točno je da ste mi postavili jako puno pitanja. Nadam se da ću moći odgovoriti što bolje na vaša pitanja. Neke od vaših pitanja upućene su e, komisiji, pa ću zamoliti gospodina Tjorna da mi pomogne prilikom odgovora na to pitanja, jer on je upoznat sa velikim dijelom toga. Da, da, naravno. A nakon toga ćemo čuti naravno i predsjednika Europske komisije. Što se tiče koridora TNT, e, zamolit ću kolegu da odgovori o tome. Što se tiče nacionalnih vlasti, one ne prihvaćaju ovu situaciju, što je pomalo čudno jer su eh, uspostavljeni neki dogovori i preuzeti određeni angažmani. E, točno je <clears throat> da treba ažurirati te eh, sporazume i da državama treba dati više ovlasti. Prema onome što stoji u sporazumu o TNT-u, sada je također zaživjelo mnogo toga iz instrumenta za povezivanje Europe. I što na nacionalnom planu jako brze pruge dobro funkcioniraju, a e, ima e, dakle i tih e, aspekata gdje mnogo toga treba poboljšati kada se radi o prekograničnim dijelovima određenih pruga. Što se tiče jačanja sadašnjih projekata, radi se o vrlo prestižnim projektima primjerice pruga Venecija Trst i e, na našoj tabeli na stranici 46. vidi se koliko bi bio trošak, a da bi se uštedilo 10 minuta putovanja. 570 e, milijuna eura za svaku minutu skraćivanja putovanja. revidiralo se da se vidi je li potrebno zaista uložiti toliko novca kako bi se na toj pruzi putovalo brže. Što se tiče kašnjenja e, u radovima, možda nismo mi pravo tijelo kojem se treba obratiti. Što se tiče normi o kojima se treba odlučiti, ne smatram da je sve negativno. Točno je da ovakva procedura i ovakva procjena e, su značajni i kad se radi o uštedama i e, recimo po tom sami akustički aspekti. Dakle, sve ovo uzima u obzir e, mnoge aspekte, trebaju se zaštititi i različita prava ovdje. Ono e, za što se mi zalažemo je za jedni one stop shop. Dakle, da se sve rješava na jednom mjestu. E, na prelazu Brenner moramo reći da je to nešto što je vrlo značajno jer je to e, vrlo, vrlo visok prijelaz, najviše Europskoj unije, možda i u svijetu. E, treba vidjeti tko to odlučuje, e, talijanska i austrijska strana. Uvijek se govori o četvrtom željezničkom paketu, ali ovdje postoje nacionalna pravila koja zapravo mnogo toga kompliciraju po pitanju interoperabilnosti. I e, što se tiče četvrtog željezničkog paketa, ja sam e, naznačio u 87. točki dužine. Dakle, da je ponekad potrebno 10 godina da se nešto ostvari. prava konkurencija zaživjet će tek negdje oko 2035. godine. Prema tome tu ne možemo reći e, puno toga. E, zapravo je sam zakonodavni aspekt onaj koji uzrokuje da e, sve to tako dugo talje. Što se tiče zastupnice Jalesender i njezinih primjedbi, E, točno je da je Austrijski revizorski sud dao izvješće. Mi uvijek, i tu smo obavezni napraviti, e, idemo u dvostruki e, nadzor. Mi kontroliramo i nacionalne revizorske sudove i dva puta sve provjerimo na osnovi tih e, procjena revizorskih e, suda, sudova, nacionalnih revizorskih sudova mnoge usudimo i mnoge e, sredstva. Ali sada bi se vratio na prvi paragraf našeg našeg izvješća. Brze pruge su jako dobre i vrlo su E, važne u smislu kohezijskih e, politika. I iz tog razloga e, sam ja odgovoran za to, ja sam odgovoran za sve dijelove izvješća, uključujući i ovo. I svjesno smo to stavili na početak tog izvješća, jer zapravo kada to proučimo, dolazimo do zaključaka o sprezi između i zračnog proveda i svega što je vezano za brze pruge. Recimo kada se povezuju dva grada iz središta grada u središte grada Madrid-Barcelona primjer. To je ta pruga. A kada govorimo o dodanoj europskoj vrijednosti za sve projekte e, koji su e, prekoračuju neke nacionalne uspjehe, zapravo smo ustanovili da e, je bilo velikih poteškoća jednostavno zato što mreža nije u velikom dijelu dobro povezana i zato smo mi tako kritični. E, a što se tiče toga e, koliko se štedi iz minute u minutu, e, to ste čuli iz kolega koji su govorili pred odborom za proračunski nadzor, a na članici 48. 369 predstavlja maksimalnu vrijednost za željezničke mostove. Pogledali smo sve dijelove za e, brze pruge i itekako smo analizirali da vidimo kakvu prednost možemo ostvariti e, brzim prugama. Izuzetno je važno biti transparentan. Apsolutne brojke vam ne govore puno, međutim, relativne brojke e, govore dosta. Sada ću zamoliti kolegu da govori sa onih 11.000 propisa. A što se tiče opravdanja ulaganja, moram reći da nisam dobro shvatio pitanje. Vjerojatno je bila vrlo, e, vjerojatno neka kritika u tom smislu. Međutim, nema sustavne koristi analiza troškova i dobiti. E, mi smo to koristili recimo i u Njemačkoj i projekt vezan za Brenner. Trebalo se mnogo toga prilagoditi prevoz tereta, također e, mnoge i drugi aspekti. Prema tome treba analizirati troškove i dobiti kako bi se vidjelo trebali načiniti neko ulaganje, je li to opravdano. Ponekad jednostavno trebate doći do zaključka e, da se treba postupiti drugačije. U Italiji su koristili konvencionalne linije koje su ekonomski gledano puno opravdanije nego li da se grade brze pruge. Govorili smo i o pruzi Venecija-Dresden nakon 46. paragrafa. E, ne znam e, što se sve događa u smislu pogodnosti ili što je bolje, što je lošije kada se e, pruga popravi. Treba revitalizirati neka područja. Revitalizacija je vrlo rijetka kada se radi o vrlo brzim prugama. Jedan je slučaj bio pozitivan, ostali, u ostalim slučajevima nije e, baš bilo puno pogodnosti. Što se tiče zračne povezanosti i e, preklapanja, pokušali smo gledati što se događa i drugdje. Pogledali smo podatke za Japan. 9 milijuna stanovnika možda i ne bi živjeli u nekom području zbog krize. I onda oni zbog jedne krize više ne žive. Ima manje ljudi. Nema više 9 milijuna ljudi na koji koriste određene pruge. Primjerice, u Fukushimi je takva situacija bila. U svakom slučaju, naši građani će morati e, plaćati e, cijenu toga. Dakle, e, pogodnosti i koristi moraju se dobro analizirati. Trošak i korist. Ako se gradi brza pruga, radi se o političkim razlozima. Dakle, moraju se osmisliti alternative, tako što načinjeno u Italiji i u Njemačkoj i to se sve mora razmotriti prije donošenja konačne odluke. Prije, dakle, konačne odluke mora se biti siguran da je izbor dobar ne gradi se nešto gradnje radi, već se treba graditi s obzirom na to što je potrebno građanima i e, koje, što je ekonomski opravdano. Mi smo inače analizirali tri linije, tri pruge e, gdje je trebalo dakle uložiti 2 do 3 milijuna i nije lako napraviti relativne ekonomske izračune. A sada se vraćam na ono što je rekao predsjedavajući, a to je o radu ekon... agencije za željeznice. Međutim, malo ću vas razočarati. Nismo to analizirali s ekonomskog stanovišta. Prije par godina smo gledali kakva je situacija sa zračnim lukama i kakav je povrat e, ulaganja. Sada smo djelovali drugačije, gledali smo korisnič e, koji su korisnici i e, gledali to zapravo u sklopu jednog područja, ali nismo pravili čisto ekonomsku analizu. Što se tiče samih javnih natječaja, tu vam ne mogu dati cijelokupnu analizu. Što se tiče Eurostara, da tu imate pravo. Na početku Eurostara postojali su problemi, međutim ta se prebrodila i sada je situacija dobra. E, Madrid, Barcelona, Paris, Strasbourg, Rim, Torino su vrlo uspješne pruge gdje su ekonomski podaci, brojke vrlo dobre i e, tu su postignuti jako dobri rezultati. Neću sad, to znamo, nismo ulazili u pojedinosti. Ali ima i drugih projekata i moramo vidjeti kakve su okvirni uvjeti. U drugim situacijama postoje negativni rezultati. E, često se e, ne računa dobit, trošak i dobit zato što se ne gleda određeno e, geografsko područje i korisnici koji to tamo koriste. Međutim, u velikom broju slučajeva na prugama vlakovi prometuju 60 km na sat. Dakle, što čemu ovisi uspjeh neke pruge, e, koliko su blizu kolodvori i koliko se brzo prometuje tim prugama. U našem izvješću možete naći jednu tabelu gdje se pokazuje e, efektivna e, E, brzina, maksimalne kapacitete. E, e, recimo između Madrida i Barcelone, kada to analizirate, stalno se mora burzavati i kočiti. Nekim prugama može se koristiti maksimalno 75 posto od maksimalne moguće brzine, ali vrlo često se može ići tek do 54% najbržeg e, kapaciteta. Dakle, ne treba graditi vrlo brze pruge. Ako mi dopustite da ću riječ e, kolegi. Mi smo radili usporedbe sa aerodromima, a prije nego se odgovorim na specifična pitanja, prvo bih htio formalno zahvaliti komisiji jer mislim da smo imali vrlo pozitivnu suradnju sa njima, vrlo profesionalno se provela e, revizija i nije bilo iznenađenja s obje strane. Drugo što želim reći je da isto tako moramo jasno reći, kao što je već spomenuto, kao imamo pozitivne podatke s kojima možemo krenuti, a slažem se da se koji puta te pozitivne poruke izgube. Ali mislim da je važno reći da to, da to treba naglasiti i da s tim treba početi. Mislim da je u tome stvar. Ja vjerujem, stvarno mislim da bi trebalo detaljno pročitati e, naše izvješće jer je obično tu ono najvažnije. A treće što želim reći je da isto tako smo imali vrlo dobru suradnju sve do kraja sa komisijom u smislu da su pre prihvatili velik broj naših preporuka i da će se to pretočiti u legislativu i uzeli su u obzir puno naših primjedbi i preporuka kad su tako da sve u svemu mogu reći da mislim da je, će biti koristi od ovoga što smo radili kad budemo e, radili o, kad budemo govorili o budućim e, budućim e, rješenjima. Što se tiče koridora TNT i da li oni uvezuju i države članice i naravno moj odgovor je da nitko ne traži, niko ne, ne sili države članice da traže novac od Brisela, ali, ali tu treba podijeliti onoga što, nešto onoga što nazivamo nacionalnim suverenitetom. Mi smo to, o tome raspravili na razini vijeća i, i tu se isto, e, tu smo postavili provokativno pitanje da li je to plan ili je politički cilj ali naravno to treba provoditi kao plan, što znači da ne, mrežu treba utrostručiti do, 20, do 2030. Iako smo mi ustanovili da se to neće uspjeti ostvariti, zato smo u našoj prvoj preporuci rekli da trebamo biti realistični i trebamo revidirati plan kako bi on odgovarao realnosti. Isto tako moramo imati alate koji će komisiji omogućiti da ostvari realno ciljeve. To su ključna, ključna pitanja. Što se tiče toga smo li imati primjenjivati kinesku proceduru koja omogućuje da se nešto ostvari. Svakako se slažem da bismo mogli poboljšati situaciju kakvu imamo sada, jer u brojnim slučajevima blokiraju se procedure iz raznih razloga, a može se, a treba se smanjiti dužinu trajanja procedura koja predugo traje, a isto tako ovaj prijedlog vezano za rješavanje svih pitanja na jednom mjestu, takozvani ono što mogu bi omogućiti određeno skraćivanje postupaka što se tiče 11.000 e, propisa, to je bilo nešto što je ustanovljeno da vrijedi za 2017. a ostalo je na snazi 2018 što se tiče ERA i da li ta agencija radi svoj posao, mislim da da, ali ne rade velikom brzinom. To je možda isto tako činjenica koja je dio činjenice da procesi dugo traju, ali naravno oni nešto rade, možemo to potvrditi, s njima smo razgovarali, od, imali smo puno, dobili smo puno pojedinosti o tome što upravo oni sada rade, znači stvari napreduju, ali vrlo sporo. Naša sugestija u tom smislu bila je da se malo ubrzaju ti procesi. A što se tiče otvaranja tržišta za brze vlakove u Francuskoj četvrtog paketa, da, Mislim da je tu provedena jedna revolucija nakon što je došao na vlast novi predsjednik gospodin Macron. On pokušava neke stvari srediti ne samo što je njihov revizijski sud jasno kazao da treba nešto napraviti vezano za dug koji postoji vezano za vlakove. Mislim da je to dio cijelog procesa. Treba naglasiti da to traje, ali na kraju ćemo imati ćemo imati rezultat, ali trenutno se puno troši. Što se tiče austrijskog izvješća moram reći otvoreno da ja sam revizor i vodim reviziju, a nisam o tome znao i šaljemo timove u Austriju, šaljemo timove i u Njemačku, u Italiju i ja, do, ja od naših mojih timova dobivam povratnu informaciju. Ja znači provodim reviziju na način na koji metodologiju treba, treba provoditi. Očito imamo, jasno smo dobili dokaze iz Njemačke da nema planiranja, ne pokušavaju investirati u sjevernu e, os, a Austrijanci već grade južni pristup Italiji i koji se imamo prema tome ne tu ne lošu komunikaciju, nego imamo nemamo ni nedostatak komunikacije, nego imamo nedostatak pravovremene implementacije. Ista stvar može se reći i za Portugal, jer Portugalci imaju svoju priču, oni neće izgraditi ovaj svoju brzu željeznicu do kraja zaključenja našeg revizije a ista stvar može se reći za Španjolsku, na, a gdje Španjolska radi, a Francuska ne ostvaruje ono što je obećala, a to je povezivanje Bordova sa taksoma, a što je bilo predviđeno i postoje tu konvencionalni željeznički pravci, ali ovi brzi se ne grade. Rekli smo nešto znači o tom sjevernom paketu, što se tiče španjolske mreže, da li smo tu rekli nešto negativno? Ne, imamo aneks 4 gdje smo jasno rekli da je gdje smo rekli da je u Španjolskoj financirani iz Europske unije puno više nego u drugim zemljama, ali to je sasvim logično jer oni puno grade i kad gledamo sada indikatore vezano za broj putnika po kilometru, oni su ispod mjerila ili standarda, ali to isto tako nije ništa novo, ta je mreža relativno e, nova, a i ne možemo uspoređivati jabuke i kruške i to ne radimo. Što se tiče troška nepovezanosti tu sam e, mi smo napravili studiju gdje smo provjerili i, u, i u Fusnoti 23 navodimo studiju napravljenu 2015. koja govori o trošku nekonkurentnosti TNT mreže. I tu se govori o mrežnom učinku i dok još uvijek nedostaju poveznice i dok uvijek imamo, dok još uvijek imamo kašnjenja, imamo manju učinkovitost mreže. I to je to ključno pitanje. Imate neke dijelove mreže koji možda ekonomski nisu toliko zanimljivi za izgradnju u državama članicama jer nema direktnog ekonomskog učinka. Ali ako bi došlo do povezanosti imali bismo mrežni učinak na gospodarstvo. Tu je znači jedna zanimljiva studija koja je spomenuta pod ovom e, bilješkom 23. Govorili smo i o aspektima vezanim za utjecaj na okoliš gdje smo zaključili da se općenito da je općenito prihvaćeno da je željeznički transport povoljniji što se tiče utjecaja na okoliš. Prema tome naveli smo određen broj uspješnih projekata. Pokušali smo isto tako ustanoviti mjerila, standarde vezano za Brisel Amsterdam. Imamo brojke vezano za Paris Brisel, ali ne Paris Amsterdam ali znamo da neki dijelovi pruge rade, funkcioniraju vrlo dobro i tako stvari stoje. Mislim da smo ovdje s ovim izvješćem htjeli jasno reći da se tu troši puno novaca na neke pruge, drugo ni uvijek nismo u poziciji da jasno kažemo da se radi o dobro opravdanoj odluci koja je donešena. Implementacija provedba često je nedostatna u smislu troškovne učinkovitosti i konačno mislim da još uvijek treba naglasiti da trebamo ne, ne možemo govoriti samo o neučinkovitostima infrastrukture, nego i neučinkovitostima kad se radi o uslugama. Ako se sjetite činjenice da neke usluge nedostaju, i neki su linije otvorene konkurenciji kao u Italiji gdje imamo više vlakova, više usluga, a u drugim državama članica takav slučaj nije, a to nije u redu jer se i u te zemlje sufinancira od strane Europske unije. Hvala lijepa. Za kraj ću dati riječ predstavniku komisije koji mislim da nam nudi nekoliko stvari koje možemo razmišljati. Hvala našim govornicima iz Revizorskog suda, dame i gospodo, poštovani zastupnici. Mi pozdravljamo izvješće i preporuke Revizorskog suda i podržavamo ciljeve suda koji su ti da se pobrinu da se dobro troši novac poreznih obveznika, ali treba potpuno pročitati do kraja cijele izvješća ne samo naslove. Želim istaknuti na početku da je ostvareno dobro upravljanje koje je potkrepljeno također i adekvatnim financiranjem, kao što je i rekao Revizorski sud, odnosno uredba o TNPT-u, donosi dugoročnu strategiju sa određivanjem prioritetima za glavnu mrežu za, e, sa dovršenjem do 2030. i 2050. godine i također imamo i čitav novi sustav upravljanja koji je uveden ovom uredbom koji daje E, također koji uživa jasnu potporu Europskog parlamenta. To uključuje i glavne koridore i također koordinirane projekte i imamo europske koordinatore koji olakšavaju provedbu i također e, imamo i isplatu iz Europskog fonda za financiranje, odnosno e, instrumenta za povezivanje Europe. Komisija već radi na prepoznavanju odgovarajućih mjera kako bi se provele preporuke suda, a osim toga već ste sigurno čuli za novi prijedlog za CEF i također prijedlog pametnih TNT-ova koji su izneseni i to će omogućiti dovršenje mreže velikih brzina i TNT-a i komisija je do sada osvojila dvije provedbene odluke, a u pripremi su još dvije. Evo to su jasni odgovori na preporuke Revizorskog suda. Želio bih kratko odgovoriti gospodine predsjedavajući na neka od pitanja koja su postavljena ovdje. Dakle, utrostručenje velikih brzina jest moguće, ali to će zahtijevati određeno vrijeme. Ako se usporedi E, ono što se ostvarilo od, od 2011. godine, ono što se može ostvariti do 2030. godine, mislim da su to realistični ciljevi, no parlament, vijeće, zemlje članice, svi dionici zato moraju dobro surađivati ne mora se sve ostvarivati na brzinama većim od 300 km na sat, nego i brzine veće od 200 km na sat koje su brzine koje su prihvaćene u brojnim kohezijskim zemljama, recimo u Poljskoj 250 i u baltičkim zemljama također, ali imamo također i niz projekata u zapadnoj Europi koji dosežu te brzine i tu je recimo primjer mreže između, odnosno pruge između Beča i Linca. Također radimo također također i na četvrtom paketu za željeznice i e, kako bi se odustalo od nacionalnih pravila o tome i kao što ste i sami primijetili, to se dogovara sa EROM koja radi na našem prijedlogu do 2019. godine i nadamo se da će do tada brojni takvi propisi biti ukinuti i neke su napomene iznesene o konkretnim prekograničnim projektima. Vi ste, gospodine predsjedavajući, ukazali na učinkovitost pravca Öresund ili na mrežu Pariz, Amsterdam, e, London i Köln kao dobar primjer jedne kvalitetne prekogranične mreže i mislim da smo mi vrlo učinkovito radili i na ostvarenju drugih takvih mreža. Naravno, to je najteže uvijek ostvariti, ali mi i dalje naporno radimo na tim mrežama. Brenerski tunel treba e, dovršiti 2026. godine i e, imamo i glavne pravce koji se polako postepeno uvode u prometovanje, a ova prekoalpska veza će zahtijevati takav tunel kako bi se osigurala interoperabilnost i isto se e, ostvaruje na pravcu Lyon Torino i na drugim pravcima kada je riječ o povezivanju između Španjolske i Francuske. Imamo također dobru koordinaciju sa tim trima zemljama članicama kako ne bi sve, e, da, kako ne bi samo jedna strana ulagala u to nego i ostale, a također instrumenti koje smo ostavili na raspolaganje će to i omogućiti. No, e, pozitivno shvaćamo preporuke revizorskog suda i nadamo se da ćemo sa e, Europskim parlamentom i vijećem ostvariti prijedloge za CEF2 i da će oni dati rezultate. Hvala vam lijepa i ovime bih završio. Merci beaucoup, Hvala i vama. E, I za kraj mogu jednostavno zahvaliti gospodinu Heriksu iz Revizorskog suda. Gotovo je. E, hvala, gospodine predsjedavajući. Ja cijenim e, optimizam, optimizam predsjednika komisije, ali zapravo nije umirio njegov odgovor kada je riječ o Njemačkoj i Bavarskoj, kada je riječ o pristupu Brenneru. Zapravo se tamo ništa ne događa. Mi smo posjetili lokaciju, bio sam tamo sa kolegom Kramerom i ostalima. I na talijansko-austrijskoj strani se gradi, ali s njemačke strane vi ste tamo isto bili, gospodine predsjedavajući, imali smo lijepe fotografije sa narančastim bojama, usjećanje na kubanske zatvorenike, ali u Rosenheimu na njemačkoj strani se ništa ne događa. Dakle, bilo bi dobro kad bi nam predstavnik europskog odnosno eh, predstavnik Europske komisije rasvjetlio i to pitanje. Pa, imali ste puno vremena na raspolaganju. I problema ima na različitim mjestima, ali ovo je jedan zapravo najspektakularniji primjer od različitih gradilišta. Da, naravno za vrijeme ovih rasprava treba gledati koliko što košta, koliko su neki transnacionalni projekti E, učinkoviti i dobro je da se pozabavimo tim pitanjima i da ćemo zamoliti da nam e, revizorski sud ponovno za par godina sve ovome dođe dati novu studiju. Svi volimo vrlo brze pruge, ali ponekad trebamo vidjeti da ima i drugih mogućnosti. Alors, nous, a, nous allons maintenant parler euh, de, du col de l'appel à proposition pour le... sada prelazimo dakle, na sljedeću temu o samom e, jednom e, javnom e, natječaju vezano za instrument za povezivanje Europe. I ponovno dajem predstavniku komisije riječ. Izvolite, možete nam predstaviti cijeli projekt, a nakon toga ćemo dati riječ kolegama. Merci, monsieur le président, euh, de Hvala što će nam sada dati mogućnost da vam objasnimo kakva je sada situacija s obzirom na e, pozive za prijedloge E, za različite projekte instrumenta za e, povezivanje Europe. E, ovaj, sada poziv dakle, na iskazivanje interesa Cezara koji je zaključen, a također je bio je natjecaj za onaj od 2018. godine i e, na kraju ću vam reći nešto o samim prijedlozima projekata e, za sljedeću godinu. Dakle, e, i općenito što predviđamo u instrumentu za povezivanje Europe u tom razdoblju. Pa je o tome kako funkcionira sam blending, drugim riječima miješanja, financiranja. Radi se o subvencijama. E, kada se izaberu korisnici i kada se potpiše konvencija o subvencioniranju, tvrtke imaju razdoblje od 12 <coughs> mjeseci da bi se to financijski zaključilo. Interes takvog postupka je taj da oni mogu biti sigurni da će dobiti subvenciju i e, tako će moći pregovarati o kreditima, odnosno zajmovima od financijskih institucija. Ako uspiju zatvoriti financijsku konstrukciju u razdoblju od 12 mjeseci, agencija će isplatiti novac e, za financiranje. U prvom takvom iskazivanju financirano je 39 projekata za otprilike milijardu eura subvencija. Sve konvencije su potpisane, a dva projekta već su došle do zatvaranja financijske konstrukcije. Što se tiče druge faze tog blendinga, to ulazi u drugi paket o mobilnosti, jer drugi paket o mobilnosti sadržavao je akcijski plan za alternativna goriva, a najbrži način da se prati drugi paket o mobilnosti što se tiče financiranja, bilo je da se e, blending financiranja zaključi s proračunom od 350 milijuna eura koji će biti dodatna za alternativna goriva kao i e, iz određeni izvori financiranja za klasične projekte. E, kao i obično primili smo jako puno e, prijedloga jer primili smo više od milijardi zahtjeva za subvencijama, a to se smatra za jedno 600 milijun, iznos od 600 milijuna, a imali smo fleksibilnost od 20%, što nam je omogućilo da izabremo projekte u vrijednosti od 404,8 e, e, milijuna eura za e, u smislu subvencija, što cjelokupnim iznosima projekta iznosi više od milijardu eura. Prema kojim kriterijima smo birali projekte? Rekao sam da je poziv za iskazivanje interesa e, bio taj da se podrže alternativna goriva. Prema tome, to smo slijedili kao misao vodilju e, u našim kriterijima. 26 projekata su posvećena tome, 26 među onih koje smo izabrali. 23 su iz područja inovacija, ali htjeli smo primijeniti isto načelo i za druge sektore. Imamo dva projekta za pomorske autoputeve e, koje u sebi sadržavaju dimenziju alternativnih goriva, LNG, CNG, e, a isto tako i projekt u jednoj od luka, stoga što ta luka sadrži LNG elemente. Osim toga imamo projekte posvećene promicanju alternativnih goriva kao jedan klasični projekt koji je zapravo u skladu s projektima iz prve faze blendinga. Možda najbolji način da ilustriramo ovaj rad je tako da vam predstavim nekoliko projekata. Svi projekti e, naravno nalaze se u brošuri koju ste vam podijelili, a koju možete naći i na internetu. Naravno da su sve te informacije javne. Prvi primjer koji ću vam dati je iz područja elektromobilnosti i e, komprimiranog prirodnog plina. Tu se kombiniraju dva pristupa. Radi se o punionicama CNG i električnim e, punionicama velike kapaciteta i drugih klasičnih punionica. A isto tako radi se o projektima vezanim za autobuse i automobile u četiri koridora. E, projekt je zanimljiv zato što je integriran jer se dakle ne ograničava na jedno jedino rješenje već na različita rješenja iz e, alternativnih goriva. Četiri države članice su u uključene, a iznos je 12 milijuna eura. Nadalje, LNG u pomorskom sektoru, to je drugi projekt. Kao što znate, imamo puno projekata takve vrste, zato što korištenje ukapljenog plina E, naročito u pomorskom promeslu na kratke i srednje pruge je vrlo e, zanimljiv kako bi se smanjilo korištenje e, klasičnih goriva. To je specifično za pomorski promet, ali u Rihonu gdje će se izgraditi taj projekt je zapravo LNG terminal intermodalan i moći će se koristiti ne samo za pomorska vozila, već i za kopnena vozila. Projekata takve vrste imamo i drugdje, a ovaj konkretan projekt vrijedi 11 milijuna eura. Imamo i nekoliko projekata vezanih za vodik. Za vrijeme prvog call blendinga radili smo na korištenju vodika u urbanim čvorovima u tri grada. Kombiniraju se e, infrastrukture za punjenje, uključujući tu i mobilne jedinice, a istovremeno razvija se značajan vozni park autobusa e, koji su na pogon e, vodika i to je E, značajan projekt čiji e, iznos je od gotovo pola milijarde eura. Imamo još jedan primjer, to je prijevoz robe na e, velike udaljenosti i ovdje se radi o ukapljenom plinu. Ovaj projekt je jako inovativan zato što se predlaže ne samo da se izgrade LNG terminali, uključujući i bio-LNG, već se predlaže i leasing za korisnike kamiona. Na taj način zapravo se premošćuje onaj prvobitna prepreka za korištenje e, takve vrste kamiona, to je cijena samog kamiona. Ovdje se tu prepreku zapravo može premostiti zato što korisnici e, putem leasinga dolaze do kamiona i e, poslije mogu ići dakle do samih e, punjača. To je jako, odnosno akumulatora, to je značajno ko sudjeluje nekoliko država članica u tome i iznosi 25 milijardi eura E, dakle subvencija instrument za povezivanje Europe, a sam projekt vrijedi 127 milijuna eura. Sada pa riječi o samom Cezaru koji je zapravo e, objavljen istovremeno. Imamo indikativni proračun od 287 milijuna eura i tu se javilo više e, nego li dovoljan broj kandidata. Uspjeli smo se držati proračuna koji smo zadali. Tu je glavna poruka da smo dali prednost projektima iz eh, CESAR Deployment Managera Drugim riječima, radi se o projektima koji izravno rade na tome da se primjeni Cezar. Sada par riječi o e, raspisivanju natječaja za 2018. godinu. Kao što znate, trenutno traje natječaj, višegodišnji natječaj koji smo pokrenuli ove godine za iznos od 450 milijuna eura a e, datum za e, um, e, predlaganje projekata ističe 24. listopada. Ove natječaje vezujemo za paket o mobilnosti, treći paket o mobilnosti, digitalizacija, sigurnost na cestama i multimodalnost. Pokušali smo povezati Ovaj natječaj e, zajedno sa natječanjem iz područja telekomunikacija, instrumenta za povezivanje Europe, dakle raspisati ih istovremeno, jer se radi o domenima koji su itekako povezani, pa smo htjeli privući one koji djeluju na području prometa, da istovremeno odgovore na natječaj vezan za e, telekomunikaciju i za kibersigurnost. I za kraj dolazimo do najrecentnijeg e, natječaja, to je onaj za 2019. godinu. Kao što znate, kada je sadašnje uredba o instrumentu za povezivanje Europe usvojena, Europski parlament je želio da se dio e, tog natječaja raspiše za projekte koji će biti cjelovite prirode i e, dakle dio je rezerviran za tu vrstu ulaganja. Taj natječaj za 2019. godinu je rezerviran upravo zato. Radi se o malom natječaju sa novcem koji je preostao. Ima dvije sastavnice. Jedne su prekogranični aspekti mreže i tu smo e, rekli da trebaju biti i morske luke, dakle pomorske luke E, iz cijelokupne mreže. Dakle, htjeli smo dakle, da se to uključi. A druga dimenzija je e, manja u smislu proračuna, ali također je vrlo značajna. Naime, radi se o buci u željezničkom prometu u iznosu od 350 milijuna eura. Već smo imali projekte vezane za buku u željezničkom prometu. Projekti bi išli u razdoblju 2019. do 2022. godine i htjelo bi se time pokriti najveći dio voznog parka e, za e, kako bi se postiglo da što veći broj željezničkih koridora bude manje bučan. Ono što je značajno je da po prvi puta se radi o e, jedinstvenim doprinosima. Naime, dovoljno je reći o kojem se broju vagona radi i onda to pomnožiti s određenom svotom. Dakle, to je nešto što se radi po samoj jedinici. E, to je puno jednostavnije za korisnike i e, zaista je i polučio veliki uspjeh i pokušat ćemo taj pristup imati i u drugim sektorima. Sve to dovodi nas sada do situacije uvezano za izvršavanje proračuna, e, za subvencije, instrumenta za povezivanje Europe u sektoru prometa. Dakle, imamo dva natječaja, 2018. i 2019 a sveukupan proračun se e, dodjeljuje različitim programima rada. 95% je već pretvoreno u konvenciju o subvencijama. Dakle, ugovori su potpisani, a e, ono što je do sada potpisano predstavlja 95% instrumenta za povezivanje Europe. Kao što znate, izdvajamo na godišnjoj razini, dakle ne financiramo jednokratno, već financiramo iz godine u godinu s obzirom na napredak. Sada smo došli do razine 45%, a što se tiče plaćanja, bez obzira radili se o predfinanciranju ili konačnim plaćanjima, to predstavlja 20% onoga što mi sada imamo. A eh, iz toga mogu zaključiti da imamo mogućnosti da u tom eh, periodu raspišemo i druge natječaje, a budući natječaji eh, bili bi u okvirima dakle reprogramiranja takozvani a ili iskoristite ili izgubite ta sredstva. To bismo jednostavno pokušali napraviti tijekom 2020. godine kako bismo optimizirali e, rezultate u okviru instrumenta za povezivanje Europe. Hvala lijepa. Sada dajem riječ zastupnicima. Gospodin Wim van de Kamp. Gospodine predsjedavajući, možemo li ponovno vidjeti jedan slajd? onaj o 2018. godini, natječaj za 2018. Jer nije bilo sasvim jasno jesu li tu spomenuti i zajednički projekti. ja, Evo to, hvala. No, moje prvo pitanje odnosi se na digitalizaciju cesovne sigurnosti i multimodalnost. U to ne olaze drugi projekti, zar ne? To je bilo moje prvo pitanje. Drugo pitanje. Na posljednjem slajdu kada počinje to use it or lose it, dakle uzmi ili izgubi? Dakle, samo 20% cefa za promet za BFO je isplaćeno. Dakle, kada se primjenjuje to načelo use it or lose it? Hoće li to biti 2020. godine ili će to ovisiti o projektima? Zatim, Imamo dva poziva za kombiniranje sredstava, jedan od milijarde, a drugi od 350 milijuna eura. Mene je to iznenadilo jer sam mislio da postoji samo ovaj prvi od milijarde eura. Je li raspisan još jedan zajednički poziv za CEF 2018. godine ili jedan običan poziv za CEF? Je li mi nešto promaklo ili ne? Evo, to bi bilo to. Hvala. Da, i hvala naravno na izlaganju. Gospođa Jala Sender, evo samo radi boljeg razumijevanja nekih od projekata koje ste nam prikazali. Neki su ko, označeni kao sjevernoeuropski koridori, neki e, sredozemni koridori, ali zapravo sve ide u pravcu Sjevernog mora. Kada sam to vidjela, pitala sam se što je sa sredozemljem, no čini se da je sve namijenjeno Sjevernom moru. Dakle, govorimo o sjevernoeuropskim koridorima ili barem o povezivanju Londona, Kopenhagena i Rige. Malo se govori o sredozemlju. No, to mi se čini proturiječnim, e, jer e, zapravo čovjeka razveselije činjenica da ima nešto o sredozemlju, onda ispadne da toga nema. Zatim, mnogi projekti su namijenjeni plaćanju autobusa, kamiona i automobila, recimo u Parizu. Što to sve znači? Projekt se sastoji u sljedećem. Dakle, uz punionice se e, financiraju i automobili, kamioni, autobusi, zar ne? E, to stoji u obrazloženju nekih od projekata, tako da me zanima razjašnjenje u vezi s njime, jer u nekim slučajevima to objašnjenje nije sasvim jasno. Dakle, kada je riječ o tome tko su korisnici i je li moguće dakle kupiti čitave flote vozila, dakle automobila, kamiona i autobusa i tako dalje. Dakle to bi trebalo bolje objasniti kako bismo svi znali što se financira jer na taj način bismo mogli i smanjiti onečišćenje zraka u gradovima. Hvala. E, kako bi kolegici se ali Sender odgovorio, rekao da je to jako ovako e, mediteranski, jer ima puno projekata u Španjolskoj. Vidim kako rense funkcionira, Barcelona, Porto Centro, pa opet Barcelona, pa onda smo, vidimo projekt u Raveni, dakle, radi se uvijek u jugu Europe. Evo da čujemo sada par odgovora za kraj. Hvala lijepa na ovim pitanjima. Što se tiče natječaja za 2018. godinu, budući smo bili na kraju proračuna, nismo mogli e, raspisati opći natječaj i zato smo se odlučili usmjeriti na ograničena tematska područja, recimo ovaj o digitalizaciji, sigurnosti na cestama i multimodalnosti. Prema tome nije bilo općeg e, natječaja. Što se tiče tog use it or lose it, dakle iskorištavanja ili gubljenja, E, nije nešto što se pojavljuje određenog dana za svoje projekte, ovisi o samom projektu i dogovora o bespovratnim sredstvima. Neki su projekti primjerice završeni, odnosno završavaju se ove godine u prosincu. U nekim slučajevima dopustili smo produžetak projekta zato što je bilo kašnjenja. U drugim slučajevima, ako nisu niti započeli projekt, oni čak ni da smo ga produžili nisu mogli jamčiti da e, će taj projekt dovršiti. I smo rekli, oprostite, šansu ste imali, a ste je propustili i ne možemo vam e, dati produžetak. E, prema tome, novac će se vratiti nama i koristit ćemo ga za sljedeće natječaje. Naravno, kako bismo raspisali natječaj, moramo imati određenu kritičnu masu i u tom smislu organiziramo proces e, po e, grupama. A svi projekti koji se završavaju od sada do proljeća 2019. godine morali smo naime brzo odlučiti što ćemo s njima, hoćemo li e, im dati produžetak ili ne. Onda imate projekte koji se završavaju 2020. odnosno 2021. godine. Početkom 2019. godine morat ćemo se dogovoriti i vidjet ćemo e, kada će biti pravi trenutak. U projeću 2019. godine smo odlučili jer onda ćemo moći dobiti novac natrag do kraja te godine, a istovremeno raspitati novi natječaj jer te dvije stvari su jedno, ali moramo predvijeti i dovoljno vremena za realizaciju projekata, a ne možemo ići dalje od kraja 2023. godine. Dakle, ako želimo imati korist takvih natječaja, ne možemo ih raspisati prekasno u natječaju. I 2023. godina je onda zadnja u kojoj možemo e, završite projekte, što znači da moramo ih pokrenuti 2020. odnosno dodijeliti ih 2019. godine. Što se tiče pak mobilnih eh, sredstava, primjerice autobusa, to je nešto što nećemo produžiti. Naravno, eh, velik broj projekata uključuje i vozni park, kao što su primjerice autobusi, ali mi ćemo financirati razliku između normalnog e, autobusa na dizel i autobusa na ukapljeni plin ili na vodik. Dakle, imamo običan e, autobus kao temelj i onda dakle, gledamo na razliku i tu financiramo 20%, što je dakle malo. Dakle, financiramo 20% razlike u cijeni u većini slučajeva. Ipak e, šaljemo na taj način opet signal vezan za takve projekte jer mi uglavnom ipak financiramo infrastrukturu primjerice za e, punjenje akumulatora. Ali e, ne financiramo dakle cijeli troškovi za taj e, vozni park. Vrlo često imamo maksimalne cijene vezano za financiranje razlika i e, e, mi ne financiramo ono što su od nas tražili korisnici, već imamo maksimalnu cijenu koju ćemo platiti. Hvala, gospodine Van de Kamp. Pa imam još dva pitanja. Imamo još dosta vremena. Prvo pitanje, dakle pokazali ste brojke koje se tiču kombiniranja fondova, dakle jedna milijarda i onda 350 milijuna. A onda imamo također i e, čimenik za umnožavanje kombiniranja. Sudjeluje li banka u tom projektu, dakle, sufinancira li to BEI ili možda javne banke? To je moje prvo pitanje. Drugo pitanje. Nizozemski tisak je prije dva tjedna objavio neke članke, ne, ne Europska središnja banka, nego Europska investicijska banka, osim toga, i prevoditelji su već ispravili govornika. Dakle, da, govornik potvrđuje da je mislio na BEI. U nizozemskom tisku pojavio se dakle jedan članak u kojem se govori o 373 milijuna eura iz VFO-a koje e, zemlje u koheziji nisu iskoristile. Ulazili u to i CEF ili nema li to nikakve veze sa tim instrumentom? Hvala. Uh, well, thank you. Uh, on e, Hvala na pitanju. Što se tiče proračeta, inicijalno kod prvog imali smo jednu milijardu, ona je bila procijenjena, 39 je projekata odabrano i potpisani su govori. Kad smo prezentirali drugi paket mobilnosti, želi smo uz njega dati i određenu financijsku podršku. A najbrži način da se to ostvari bilo je da ostavimo otvorenim, otvorenim isti taj poziv sa novim i uz dodatna sredstva od 250 milijuna. Kako imamo neku razinu fleksibilnosti? Išli smo nek, nešto, preko ti, nešto preko tih 350, tako da je ukupni iznos bio jedna na milijarda i 400 milijuna. E sad da vidimo tko su to institucije koje to financiraju. To je sve otvoreno pa to nije samo Europska investicijska banka, iako nam ona je partner u određenom broju projekata, u nekim slučajevima zajedno sa e, FC garancijom, ali većina projekata nisu sa tom bankom, nego se tu, e, neko tu surađuju nacionalne promidžbene banke ili čisto poslovne banke. Znači, to smo ostavili potpuno otvorenim i korisnik može izabrati koji mu je najpogodniji financijski partner. Drugo pitanje odnosilo se na neiskorištena sredstva. Uh, uh, Za nas to znači alokacije od, alokaciju od 100% sredstava, nema neiskorištenih sredstava. Hvala vam. Hvala lijepa i na vašem izlaganju i na raspoloživosti. I ovim smo završili e, malo ranije. Hvala svim hrabrima koji su bili ovdje. I eto, zahvaljujem prevoditeljima koji će, što je rijetko, završiti ranije. A sljedećeg puta ćemo se petog studenog. Hoće se vratiti predsjedavateljica.